prije toga imam nešto reći, objaviti. Dobio sam zahtjev od kluba SND da se imenuje gospodin Giuseppe Ferrandino da zamijeni Uda Bolmana kao člana odbora za gospodarska pitanja. Ima li bilo kakvih primjedbi? Nema. Hvala. Dakle, ovo smo usvojili.